Mes chers collègues, j'ouvre la séance. kolege, otvorit ću naš sastanak gdje imamo trostruko predsjedništvo. Budući da imamo osim odbora za proračun je tu i pridruženi odbor za kontrolu proračuna i odbor za pravna pitanja. Htio bih izraziti dobrodošlicu gospođi Kristalini Georgljevoj potpred kandidatkinom za potpredsjednicu Europske komisije. Želim vas podsjetiti da sukladno propisima koji se tiču odabira povjerenika, radi se tu o prilogu 16. poslovniku, da odbori ispituju kandidate na temelju njihovih općih sposobnosti, angažmana za europske pitanja i osobne neovisnosti. Europski parlament također procjenjuje poznavanje njihovih potencijalnih resora te njihovu sposobnost komuniciranja. Htio bih vas podsjetiti da smo prije ovog saslušanja dobili napismeno odgovore na pitanja od strane gospođe Georgijevoj i te odgovore smo isporučili zastupnicima u svim službenim jezicima. Naša rasprava će se odvijati na sljedeći način. Kandidatkinja za potpredsjednicu će prije održati e, usmeno uvodno izlaganje u trajanju ne dužemo od 15 minuta i imat će još i 5 minuta na kraju saslušanja kako bi dala svoju završnu izjavu. Nakon tog uvodnog izlaganja započet ćemo sa postavljanjem 45 pitanja od strane zastupnika na koje će odmah odgovoriti kandidatke za zapovednicu i to u okviru od tri minute po pitanju. imamo jednu minutu za postavljanje pitanja, a dvije minute za odgovor na pitanje. Prvi krug postavljanja pitanja bit će posvećen predstavnicima klubova zastupnika Europskog parlamenta. Drugi krug pitanja strukturirat ćemo u okviru tri bloka u svakom bloku ćemo imati predsjedavanje odgovarajućeg odbora koji je nadležan. Kao prvo ćemo imati odbor za proračune, zatim odbor za kontrolu proračuna i zatim odbor za pravna pitanja. Isto tako bih vam htio shvatiti pažnju na činjenicu da ćemo imati usmeno prevođenje na 22 jezika tijekom ove rasprave, da dakle svi sudionici mogu koristiti vlastiti maternji jezik da se govornike moli da uzmu u obzir potrebu za uzmanim prevođenjem njihovih intervencija i da stoga ne govore prebrzo. Na posljedku bih htio shvatiti vašu pažnju činjenicu da će se ova rasprava prevoditi u izvanom prijevozu putem web streaminga na internetskoj stranici Europskog parlamenta i da ćemo imati video zapis ove sjednice koji će, koji će biti na raspolaganju na toj istoj stranici. Prije nego što predam riječ mojim dvijema kolegama, predsjednicima odbora za kontrolu proračuna i odbora za pravna pitanja, htjela bih, gospođo kandidatkinje za potpredsjednicu, vam reći koliko smo pažljivo pratili pripremu proračuna za 2015. godinu gdje imamo akumulirani iznos preostalih obveza za isplatu i da očekujemo strukturni odgovor na ovo pitanje kako Europska unija ne, se ne bi zaduživala. Isto tako se bavimo revizijom, srednjoročnom revizijom višegodišnjeg financijskog okvira koja je predviđena za 2016. godinu, ali s kojom ćemo početi raditi već 2015. godine ćemo vrlo pažljivi kada se radi isto tako i o tome kako će se iskoristiti ovaj iznos od 300 milijardi eura koje je najavio predsjednik Europske komisije gospodin Jean-Claude Juncker i koje ćemo imati posljedice na proračun kad se radi o upotrebi tih sredstava. Isto tako ćemo se slušati kako vi gledate na vlastite izvore prihoda za Europski parlament te na ono kako bi se mogla odvijati proračunska kontrola eurozonom te mehanizam za financi, europski mehanizam za financijsku stabilnost. Sada bih predao riječ gospođi Ingeborg Gresle, predsjednicom odbora za kontrolu proračuna. Hvala lijepa. Dragi kolegi, gospođa Georgieva, želim izraziti vam dobrodošlicu i u ime članova odbora za kontrolu proračuna imamo sličnu konstrukciju kao i prije 2004. godinu. Mi u okviru vaših nadležnosti vidimo mogućnost da se bavimo proračunskom trolom i da se bavimo borbom protiv prijevara. Vaš resor ima više od 500 osoblja, to je jedna sedmina cjelokupnog osoblja Europske komisije i stoga ćete vi isto tako biti prva i jedina potpredsjednica Europske komisije koja će imati mogućnost polaganja e, tolikim osobljem. Nas zanimaju bolji rezultati i mislimo da u ovoj novoj strukturi nam se pružaju mogućnosti za bolji proračunski nadzor i za bolju borbu protiv prijevara. Drago mi je što ćemo vam moći postaviti 14 od 45 pitanja, ta će se pitanja odnositi na naše nadležnosti, imat ćemo isto tako ovaj postupak ping-ponga, dakle prvo ćemo imati unutar našeg kruga postavljena pitanja predstavnike kluba zastupnika, a zatim i članove našeg odbora. Nadamo se da ćemo moći dobro surađivati s vama na korist poreznih obveznika Europske unije. Hvala vam lijepa. Gospodin Pavel Svoboda, Predsjednik odbora za pravna pitanja ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Dobar dan, dame i gospode, dobar dan gospođo Georgijeva. Dopustite mi da vam izrazim dobrodošlicu na ovom saslušanju u ime odbora za pravna pitanja. Ovaj odbor kojemu ja predsjedam će postaviti samograničan broj pitanja ovo popodne i to bi trebalo biti tako. Više nego ikad prije je proračun Europske unije i ispravna provedba istog nešto što je u, u središtu naše pozornosti. Kao tijelo proračunskog nadzora Europski parlament uvjeren da je od ključne važnosti kako bismo imali uspješnu provedbu i uspješnu kontrolu europskog proračuna te različitih programa i projekata i da je to u interesu europskih građana, poduzeća i država članica da se osiguramo da agencije, institucije i tijela Europske unije se mogu osloniti na muškarce i žene koji su visoko kvalificirani, neovisni, učinkoviti i motivirani. Gospodin Juncker vam je dao resor koji uključuje i ljudske resurse. Vi ćete stoga biti izravno zaduženi za zapošljavanje, za karijere, za radne uvjete i za mobilnost unutar Europske komisije, ali isto tako i neizravno za mnoga pitanja koja su iznimno važna što se tiče osoblja u svim institucijama, agencijama i tijelima Europske unije. ćete na posljedku isto tako odgovorni za dobar učinak ljudskih resursi. Europski pamet je svjestan važnosti to, te zadaće i zbog toga ćemo mi sudjelovati u pro, vašoj procjeni, u procjeni sa odborima za proračun i odborima za kontrolu proračuna. Gospođo Georgijeva, mi sa zanimanjem pratimo vaše uvodno izlaganje. Izvolite. Gospođo kandidatkinje za potpredsjednicu, predam vam riječ.